Kolege i kolegice, započet ćemo sa sjednicom. Što se tiče dnevnog reda, htio bih vam predložiti da kao prvu točku dnevnog reda vodimo ovdje razgovor s gospodinom Borisom Tarašukom, kojeg poznamo već iz prethodnih razgovora. On je ovdje u svojstvu posebnog izaslanika ukrajinskoj vlade o pitanjima veznih uz Krim. Na tu funkciju je imenovan i stoga mislim da s njim e, imamo ovdje pravu osobu za razgovor. Gospodin Galer se složio s tim da se njegova točka dnevnog reda što se tiče parlamentarne skupštine između Europske unije i Afrike se danas raspravi samo u okviru odbora za razvoj, pa tako imamo vremena za ovaj razgovor na našoj današnjoj sjednici. Što se tiče priopćenja, njih nemam i stoga možemo preći na točku dnevnog reda broj 4. Razmjena mišljenja sa Borisom Tadašjukom. Dopustite mi da prvo dam jednu primjedbu. Gospodina Tarašuka sam pozvala da dođe ovdje danas k nama kako bi nam prikazao ukrajinsko stajalište što se tiče ovih aktualnih događaja. Ja bih htio da je to ja bih htio reći da je to isto tako za jednu sadržajnu primjenu. Kao prvo, prema interpretaciji međunarodnog prava je ponašanje Ruske federacije protivno međunarodnom pravu. Kao drugo, ja sam sudjelovao i na pregovorima između tri ministra vanjskih e, poslova sa tadašnjim e, predsjednikom Janukovićem i Prva točka koju su se tamo dogovorili u okviru sporazuma je da će u okviru 48 sati se ponovno vratiti na snagu Ustav iz 2004. godine. Gospodin Januković nije poštivao svoju, svoju riječ i nije htio potpisati taj sporazum te je napustio Kijev time nije ispunio svoju obvezu te se isto tako izvukao iz odgovornosti time što nije bio prisutan. Nije dakle poštivao odredbe tog sporazuma, a ponovno stupanje snagu Ustava bio sastavni dio tog sporazuma, te je stoga taj Ustav danas legitimno na snazi. Isto tako smo u sporazumu se dogovorili da će u okviru deset dana se uspostaviti nova vlada izabrana od parlamenta i to se sada i dogodilo prema tom sporazumu. Kao treće, parlament koji je donio tu odluku je izabrani legitimni parlament koji je s velikom većinom i zbog toga što je velik dio stranke regija ili bivših pripadnika stranke regija glasao za taj ustav i za tu novu vlast, isto tako i za tog novog premijera, eh, novog primarnog premijera, te za novog predsjednika parlamenta. To su dakle potpuno legitimne institucije i nije točno im uskratiti taj legitimitet. Zatim, ja sam u posljednjih mjeseci bio više puta u Ukrajini, ja, mi nismo susreli nikakve fašiste na trgu nezavisnosti, već naprotiv osobe koje su se borile za građanska prava, za demokraciju. Ja niti nisam doživio, niti sam igdje vidio da je negdje došlo do, do, diskriminacije ruskih Ukrajinaca. Te dvije stvari, fašisti i zapostavljanje rusofonog stanovništva je samo ruska propaganda koju Rusija gradi od početka prosinca. A obje te stvari uopće nisu sukladne činjenicama i stoga ne možemo iz toga izvući neke argumente kako bismo time podupreli naše interese i rekli da time štitimo rusofone Ukrajince. To su ipak Ukrajinci sa eh, ukrajinskim, eh, ukrajinskim državljanstvom i to treba uzeti u obzir. I stoga ja mogu samo iz toga izvući kao zaključak da ti argumenti nisu točni, da se tu radi samo o demonstraciji političke moći i da oni idu s ciljem da se ponovno kreće putem e, onog sna velikog carstva. To je dakle kontekst, a sada možemo doći do težeg dijela, moramo o tome i razgovarati nakon što nas e, gospodin Boris Tarašuk nešto kaže o tome kako on vidi tu situaciju. Boris, imaš reći, izvoli. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. Um, Hvala, gospodine predsjedniče. Dragi zastupnici ovog odbora, meni je velika čast i zadovoljstvo što vam se mogu danas obratiti. Bio bih se nadao da ću vam se obratiti i da ću vam moći reći da su ukrajinski građani pobjedili diktaturu i to nakon tri mjeseci mirnih prosvjeda koji su e, započeli kao jedna vrsta reakcije na ukrajinske vlasti na činjenicu da oni nisu htjeli potpisati sporazum o pridruživanju s Europskom unijom. Dakle, po prvi put e, u povijesti Europe cijela se nacija digla i borila se za europske vrijednosti i europska načela. A vlasti su pokušali suzbiti mirne prosvjednike. Kao rezultat toga, kao što znate, otprilike stotina mirnih prosvjednika je ubijeno, to od strane režima. Oni su ubijeni na mučki način i to snajperskim hicima, to su bile nenaoružene osobe. i svi mi koji su stajali više od tri mjesece na trgu Majdan, mi smo se nadali da će to biti vrijeme kada će Ukrajina uhvatiti u ruke svoju sudbinu, krenuti putem europske obitelji nacija. Nažalost, to se nije dogodilo. Čim je, su nove ukrajinske demokratske vlasti pokušale uspostaviti nove institucije vlasti, Rusija je počela stajati na put ukrajinskim građanima da provedu svoje snove, da postanu jedan dio sa europskim društvima. Neću dugo govoriti o tome što se dogodilo u Ukrajini, no dopustite mi da vas obavijestim o tome da sam ja ovdje u mom svojstvu kao posebni izaslanik ukrajinske vlade što se tiče područja Krima. Dakle, ovo je moj prvi dan na toj funkciji. Prije sam e, imao prilike uživati u suradnji s mnogima među vas i s s velikim ponosom se sjećam da sam prihvatio jednu, jedno izaslanstvo Europskog parlamenta, da sam im pomogao da se njihove riječi prevedu kada su došli na trg nezavisnosti e, tisućama koji su tamo bili okupljeni. To su bili povijesni trenuci ne samo za nas Ukrajince, već nadam se i za vas, a među vama je bio i Elmar i Jace, gospodin Sela Franka, svi oni koji su bili na trgu Majdan i koji su se obratili e, narodu, da su i oni bili ponosni kao ja, što se tiče toga kako su ih srdačno prihvatili kao predstavnike Europskog parlamenta, time su očito htjeli izraziti svoju želju da postanu neodvojiv dio e, demokratske Europe. Dopustite mi da vas podsjetim da čim je nova ukrajinska demokratska vlast uspostavljena. To je bilo prošle slijede, da je gotovo odmah Rusija počela djelovati. Zapravo ono što sada imamo kao situaciju, upravo me jedan novinar e, pitao o tome, o tome što Rusiji rade, radili se tu o invaziji, radili se tu o agresiji ili ne. Moj je odgovor bio, a i još uvijek je da su to bile obje stvari, i intervencija i agresija. S mog stajališta to je bila na neki način inovacija ruske strane. Ono što su oni učinili je jedna posebna vrsta političke i vojne operacije to je bilo ono što su napravili. Oni su započeli time da su zaposjeli, Ukraj... Eh, zaposjeli institucije vlasti u autonomnoj republici Krimu. To je bilo bez ikakvih naznaka. Bilo je teško vidjeti da se radi o Rusima, no tome je bilo tako. Sve skupa imamo 6000 pripadnika posebnih e, vojskih e, postrobi koji su izvršili invaziju na e, Krim, na područje Autonomne republike Krim. Sada, kada su nove ukrajinske vlasti dale naredbu našoj vojsci na Krimu da ne pucaju, da ne daju nikakav izgovor Rusiji koja bi to shvatila kao neku vrstu provokacije a što smo s druge strane vidjeli? Vidjeli smo Ruse koji su e, vojno, cinično bili pripadnici grua. Ne znam, znate li što, da što je to gru? Dakle, to su visoko rangirane obavještajne službe, jedinice e, bivšeg sovjetskog saziva, a sada Rusije. Oni su posebno obučeni za subvezivne operacije, za ubijanja, za stjeljenja i e, tome slično. Te posebne osobe, bez ikakvih oznaka oko toga da su dio nekih vojnih e, jedinica bilo koje države, su okupirali, zaposjeli države, e, državne institucije, državne zgrade na području Krima, i sada su već pri kraju svojih operacija te preuzimaju kontrolu nad strateškim vojnim instalacijama na području Krima. I dopustite mi da ovdje naglasim da ukrajinska vojska na Krimu, da niti jedan pripadnik te vojske nije iskoristio svoje pravo da se brani, zato što su imali jasne upute vlade da ne pucaju. toj operaciji je prethodilo dakle, vrlo precizne subverzivne akcije od strane Rusije. S jedne strane su Rusi odmah nakon što je legitimno izabrani parlament Ukrajine izglasao novu ukrajinsku vlast, rekla da ne priznaju ukrajinske vlasti, da parlament koji je legitimno izabran s našim e, pripadnicima oporbe koji su sada u većini i vlast koja je legitimno izabrana od strane tog parlamenta, oni su za njih rekli da su oni da oni nisu legitimni. Dakle, pripremali su na neki način javno mnjenje, bili su spremni i počeli su zavaravati javno mnjenje putem svojih medija i to diljem svijeta, govoreći da se ukrajinska vlast, nova ukrajinska vlast ne smije priznati da su ukrajinske vlasti neprijateljski nastrojeni prema e, takozvanim rusofonim e, građanima, dakle prije svega na Krimu, a zatim isto tako i na području cijele južne i istočne Ukrajine, što nije istina, blago rečeno, jer ako hodate ulicama Kijeva, i mnogih drugih velikih gradova u Ukrajini ćete vrlo lako moći čuti da ljudi govore većinski ruskim jezikom. To znači da nitko ne može opravdano reći da se Rusima ne dozvoljava govoriti vlastitim jezikom. I sada u ukrajinskim masovnim medijima čujemo mnoge rusofone govornike koji se koji prosvjeduju protiv eh, Moskve koji kažu da njima nije potrebna njihova zaštita. Ljudi se dakle uspostavljaju od toga, kažu da im ne treba vojna zaštita i protive se okupaciji dijela ukrajinskog teritorija. O čemu se radilo u toj vojnoj operaciji? Cilj te operacije je da se koriste posrednice na području Krima, da se tako organizira pobuna i da se nađe izgovor za invaziju. Čak i skečevi na televiziji su pokazivali, govorili u prilog intervenciji, ali oni nisu išli na korist činjenice jer niti jedna osoba nije bila ubijena, a samo ruske vojne snage koje su bile dakle kamuflirane, samo one su zapravo trčale ulicama Simferopolja, Sevastopolja i drugim e, gradovima na području Krima. Dakle, uvaženi članovi odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta htio bih reći da ukrajinske vlasti nisu dali nikakav razlog za ovakvu provokaciju, da nije, ni jedan hitac nije spaljen od strane pripadnika ukrajinske vojske. Dakle, mi se suzdržavamo, no istovremeno ukrajinski parlament koji radi dan i noć pokušava učiniti najbolje što može kako bi se uveo red i mir na području Krima. Imamo poziv Ukrajinskog parlamenta upućen državama koje jamče sigurnost Ukrajine, potpisnicama memoranduma iz Budapesta, vezano uz to da je Ukrajina pristupila ugovoru o nuklearnom razoružanju i da se složila da će uništiti sav svoj nuklearni arsenal. Dopustite mi da vam, vam podsjetim da se radilo 166 eh, interkontinentalnih eh, raketa i da u trenutku kada je memorandum potpisan imali smo isto tako i otprilike 2000 nuklearnih bojnih glava. Kao osoba koja je blisko sudjelovala u pripremi memoranduma iz Budimpešta što se tiče međunarodnih država eh, jamaca, moram reći da niti u jednom trenutku ovaj dokument nije bio sastavljen u smislu da se protivi ukrajinskim interesima. Niti 2003. godine kada je Rusija izvršila jednu provokaciju e, na području Kerča, blizu dakle, e, naših polotoka, niti prošle godine u kolovozu kada je Rusija pokrenula trgovinski rat usmjeren protiv Ukrajine. Usput rečeno, memorandum iz Budimpešte predviđa dva trenutka u kojima bi države jamci trebale poštivati određene obveze. Jedno je upotreba e, ili prijetnja upućena protiv e, integriteta ukrajinskog teritorija, a drugi trenutak je ako se koriste ekonomske prepreke kojim bi se htio potkopati ukrajinsko gospodarstvo. Dakle, oba elementa su morala biti pregovarana u okviru konzultacija. Sada po prvi put će memorandum iz Budimpešte krenuti. Danas u Kijevu zaprimamo predstavnike Ujedinog kraljevstva, to je jedna od država potpisnica memorandum iz Budimpešte. Sutra ćemo primiti e, državnog tajnika Kerija i druge predstavnike država koje jamče sigurnost Ukrajine, te ćemo isto tako te isto tako vidimo da Rusi odbijaju sudjelovati, a oni jesu jedne od država jamaca, memoranduma iz Budimpešta, oni odbijaju da se održavaju konsultacije, odbijaju bilateralne konsultacije, a odbijaju isto tako konsultacije u njihovom svojstvu kao države, država jamac. Što znači da ne poštuju niti međunarodne norme, što se tiče međunarodnog prava, niti UN-ovu povelju, niti naše važne bilateralne sporazume koji predviđaju što se događa u okviru kada dođe do povrede, međusobne povrede državnog integriteta. Isto tako dopustim da vam kažem da sam ja taj koji je imao inicijativu za usvajanje jedinstvenog dokumenta UN-ovog vijeća sigurnosti 12. lipnja 1993. gdje smo rekli da e, zbog jedne provokativne akcije e, Rusije kojem se išlo na štetu ukrajinskog integriteta da je ono protivno načelima i ciljevima povelje ujedinog naroda. Taj dokument je još uvijek na dnevnom redu Vijeća sigurnosti UN-a i taj dokument treba opozvati. Zapravo trenutno imamo sastanak baš ovih dana Vijeća sigurnosti UN-a u New Yorku. Što očekujemo od Europske unije? Naravno očekujemo solidarnost, poput one koje je Europska unija iskazivala tijekom tri mjeseca mirnog prosvjeda, kada su prosvjednici htjeli izraziti svoju želju da budu dio europske obitelji. A što nam je potrebno sada? Sada nam je potrebno nešto više od samog e, izraza solidarnosti, izraza podrške. Sada je državni integritet i suverenitet Ukrajine ugrožen. Rusija nastavlja sa svojom agresivnom politikom i vrši invaziju na dijelu našeg teritorija. Oni krše svoje obveze kao jedna od država potpisnica sporazuma o privremenom, e, privremenom postavljanju svojih pomorskih flota na području Ukrajine. Dakle, kao što vidite, mnogo odredbi je prekršeno i očekujemo da će Europska unija što prije donijeti političku odluku i da će potpisati sporazum o pridruživanju koje bivše ukrajinske vlasti nisu htjele potpisati i zbog kojih se prosvjedovalo na trgu Majdan. Dakle, Očekujemo da će se ta odluka donijeti što prije moguće. Ukrajinska vlast je spremna potpisati taj sporazum. A usput rečeno, taj sporazum bio već e, spreman za potpisivanje i to 29. studenog u Vilniusu. Dakle, očekujemo vašu podršku što se toga tiče. Isto tako, zahvalni smo na izjavama koje pristižu iz institucije Europske unije, ali to nije dovoljno. Trenutna situacija zahtjeva pa netradicionalne odluke. Trenutna situacija zahtjeva odlučni pristup od strane Europske unije. Mislim da bi bilo prikladno kada bi Europska unija odlučila uspostaviti misiju, policijsku misiju nadgledanja poput one koju je Europska unija uspostavila kao pilot projekt u okviru europskih misija, što su dakle granične, pripadnici granične policije iz Europske unije koji bi mogli pripaziti na ono što se događa između e, granice e, Ukrajine i Moldavije i prije svega dakle na onom području Pridnjestrova. Dakle takva jedna misija bi mogla biti isto tako prikladni mehanizam koje bi Europska unija mogla uspostaviti. Dragi prijatelji, kao zaključak htio bih vam svima izraziti svoju zahvalu, a posebice onima koji su posjetili Ukrajinu u trenutku političke krize u našoj zemlji. Vi koji ste se obratili ukrajinskim građanima na Majdanu, vi ste to sami osjetili. Čuli ste koliko su vas ljudi s velikim entuzijazmom podržali kao predstavnike Europske unije. Molim vas da nastavite podržavati vašim raznim aktivnostima Ukrajinu. Hvala vam. Moje kolegine i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 u 16 sati bi otprilike gospodin Tarašuk trebao prisustovati i obratiti se medijima. Mislim da je to jednako važno. Kao prvo će riječ imati gospodin Salafranka. Izvolite. Ne, gospodin David. Dopustite mi javni što se tiče jednog administrativnog pitanja. Jeste li sigurni da svi klubovi zastupnika znaju za ovaj sastanak i vidim da pripadnice nekih klubova zastupnika nedostaju? Znaju, ali neki su malo više informirani o intenzitetu e, rasprave. Gospodin Salafranka ima riječ. Hvala vam. Bienvenido. Gospodine predsjedniče, želim vam dobrodošlicu u e, Europski parlament, gospodine Tarašuk. U ime europskih pučana želim vam izraziti svu našu solidarnost i čvrsto osuditi rusku intervenciju u vašoj zemlji. Prema našem stavu to se protivi međunarodnom pravu i e, povelji Ujedinjenih naroda, te naravno dovodi u opasnost međunarodnu sigurnost. Interesantno je da je upravo jedna od zemalja koja je jamac prema memorandumu iz Budimpešta in provela invaziju na vašu zemlju i i zapravo protivi se onome što je izrazilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Održat će se uskoro e, jedan sastanak e, Europskog vijeća. Mi smo jako dobro slušali što ste nam vi rekli i znamo da je nova vlada spremna potpisati sporazum o pridruživanju, no a, e, očekuje li te od Europske unije sankcije ekonomske i političke i da li vaš parlament raspravlja o tome Mm, da se Ukrajina uključi u NATO savez. Mi smo vrlo pozitivno ocijenili upute vaše vlade, upute o neispaljivanju hitaca i nepadanja u zamku provokacija. I mislimo da je to jako dobra odluka, odluka kojom se odabire put dijaloga, mm, put kojim zapravo nitko ne želi rad. I u tom kontekstu želim reći da nitko ne može zabraniti ova očekivanja vašeg naroda, naroda koji traži demokraciju. I Europska unija i međunarodna zajednica mora paziti na to što se događa i ne dopustiti da ovakva, ovakav čin agresije poput invazije na vaš teritorij prođe nezapažen. Hvala lijepa. Gospodine Transjuk, hvala na uvodu. E, gledamo kako situacija sada eskalira. Imam e, pitanje za vas e, kao specijalni izaslanik iz Krima. Kao što svi znamo, 50 naoruženih ljudi su ušli u parlament na Krimu i što se dogodilo prema informacijama, to su bili članovi ruske većine koji su e, a ostali su ostali su vani policija nije e, nema kontrolu nad situacijom moj, moj pitanje e, s kim vi sada razgovarate imate odluku o referendumu a drugo premijer je smijenjen E, s kime razgovarate na Krimu? Koja su prava manjina? Imate manjinu od 25% Ukrajinaca tamo, a 15% su krimski tatari. Oni vrlo hrabno protestiraju za jedinstvo i teritorijalni integritet Ukrajine. I moramo učiniti sve da bismo im pomogli da zaštite svoja prava. Zadnje pitanje, vi ste e, zatražili da se potpiše sporazum o pridruživanju. E, kako vi gledate na to? Hoće li se to potpisati? E, jer ni to ne može pomoći ovoj situaciji. Htio bih vas informirati da je premijer Azarov je također odstupio, a onda je e, parlament izabrao novog premijera. To je, tako stvari teku. Gospodin Daf ima riječ. Predsjedniče, hvala. Govoreći u ime liberalne skupine, htio bih izraziti moju solidarnost i simpatije za vaše napore. Gospodin Putin djeluje poput starog ruskog tirana. On e, međutim izgleda kao reakcionar. On mora shvatiti da u, u suvremenom svijetu on je ovisan o drugima, ovisan je o globalnoj financijskoj situaciji i sustavu i tržištima. On je, mislim, da je on mnogo slabiji no što to izgleda ili no što to on osjeća. Potencijal za oštre sankcije je vrlo e, realističan i stvaran. I to u zajednici sa potrebom da se e, vode intenzivni diplomatski pregovori. NATO ima veliku političku ulogu koju treba ovdje odigrati. E, mi potvrđujemo svrhu NATO-a i koheziju NATO-a. Od bitne je važnosti da Europska unija bude što ujedinjenija i što jasnija u svojim nastupima. Ona mora biti jasnija no što je to bio slučaj kad je, je bila suočena sa sličnim krizama u prošlosti. Naravno, shvaćam i prihvaćam potrebu e, pažljivog nadzora e, i promatranja granica i e, jače obavještajne aktivnosti. Hvala. Ja sam se sa, kod kolegice Boskov ispričao. E, e ona imala e, pitanja. Htjela sam ispraviti što je rekla. Gospodin Šulc ima riječ. Hvala lijepa Boris Tarasuk da ste došli ovamo i da ste u, e, opisali ove strašne događaje. E, E, došli ste s lošom porukom ovaj puta. Bojim se da ova situacija koju sada doživljavamo e, podsjeća nas više na 1914. a ne na 21. stoljeće. Ja sam kod nadporučnika e, Putina nisam nikad imao neke mm, iluzije kad se kaže da je ono što on govori je zvuči kao neoimperijalizam Ukrajina da postane dio e, nove e, euroazijske skupine, ali Putin će upravo postići suprotno ono što želi. Naravno, e, vi ste iskusili našu podršku. Mislim da sporazum o pridruživanju ne pomaže mnogo u ovom trenutku Eh, ono što se izvojevalo na Majdanu sada bi bilo mnogo eh, važnije da imamo akcijski plan o članstvu koji je potpisan u Budimpešti, ali on nije ispunjen i to je šteta. Baltičke države su rekle eh, želimo radije biti u NATO-u nego u Europskoj uniji jer to je nama važnije, to nam daje teritorijalnu sigurnost sigurnost da nam Rusija više ne može prijetiti svojim doktrinama koje zastupaju i Putin i Medvedev. Kad, to jest da čim bude ugrožen ruski narod, Rusi gdje god budu ugroženi da onda treba intervenirati. To su iste izjave kao u 68. u Pragu i u Afganistanu u 79. Ovo je zastrašujuće. Iste metode. Doktor Telo, gospodine predsjedniče, Boris, e, dobrodošao u me moje skupine. E, vrlo mi je teško da te vidim ovdje u ovim e, okolnostima. Pozdravljam te kao predstavnika nove demokratske Ukrajine u stilu zapadne demokracije. Međutim, sada vidimo zastrašivanje i e, kršenje međunarodnog prava e, od strane diktatora Putina, kršenje povelje Ujedinjenih naroda i tako dalje. E, Budimpeštanska osiguranja, ti to zoveš garancijama, Amerika kaže da su to osiguranja, možeš li objasniti je li to osiguranje ili e, jamstvo, što možemo očekivati kao reakciju Amerikanaca. Ja sam pažljivo pratio događaje. Krim je progutan e, od strane Putina, KGB i Putin to organiziraju već tjednima. E, nastupaju s lažima, 6700 e, e, Rusa su morali pobjeći iz Ukrajine što je potpuna laž. 670 tisuća, oprostite. Mm, trebamo oštre sakcije ako se to ne može postići diplomacijom. Ne želimo E, rat ali ne želimo e, ni sankcije u iranskom stilu turci bi također trebali e, pokazati solidarnost a mislim da Turska mora pokazati istu solidarnost Tatarima koju Putin izjavljuje da pokazuje prema rusofonim Ukrajincima. E, sve nas podsjeća na 1930. godine Češku i e, Čehoslovačku i Sudete. Ja podržavam e, potpisivanje sporazuma o pridruživanju. Ne, ne treba održati referendum o nezavisnosti. To je moje mišljenje. E, u ime Guela e, izražavam e, solidarnost sa ukrajinskim narodom. Uvjereni smo da ukrajinski narod ima pravo na budućnost i da može odlučiti o tome što će se u budućnosti dogoditi. Ova rasprava je prilično unilater, jednostrana. Ne, naravno kolege se moraju izraziti, ali ne mislim da se možemo angažirati u temeljnoj raspravi ako ne čujemo i drugu verziju situacije. Ona i postoji. E, ne znam gdje je smisao real politike e, koju pokazuju vrlo često naši kolege ovdje. Gdje je potreba da se uzme u obzir stvarnost kako bismo izbjegli da ukrajinski narod ne trpi posljedice i to vrlo ozbiljne posljedice. Evropska unija mora imati istu rezervu po tom pitanju kao i e, i u drugim situacijama. Nema mikrofona, oprostite. U prvom redu, dragi prijatelji, htio bih izraziti zahvalnost, dragi prijatelji, na vašem zanimanju koje ste pokazali u svojim izjavama i pitanjima. Odgovarajući na prvo pitanje koje je postavio moj prijatelj Ignacio Salafranca, htio bih reći da, mislim da ekonomske sankcije od strane Europske unije protiv Rusije mogu biti hladni tuš za Rusiju. Ekonomske sankcije u širem smislu kao i sankcije protiv e, e, ruskih dužnosnika koji su uključeni u naređivanje, u naređivanju u ovoj agresiji. E, ona NATO, mi Ukrajinci, dragi kolege, e, shvaćamo da mi sami moramo braniti svoju zemlju. Istovremeno, NATO ima, je, je važna institucija međunarodne sigurnosti. On je bio i uvijek jeste e, ključ za europsku sigurnost i širu sigurnost u euroatlantskom području. E, Ukrajina je 2006 e, podnijela zahtjev da za, akcijski plan za članstvo a na samitu u Bukureštu NATO je rekao da je pozdravlja aspiracije za članstvo Ukrajine. A na samitu u Ukrajini se e, došlo je do slaganja da će Ukrajina postati članica NATO-a. Evo to je zaključeno u, Bukureštu 3. E, travnja 2008. godine. A što se događa sada? Ja sam bio, e, jesam i biti ću E, pobornik, jaki pobornik da se Ukrajina pridruži i Europskoj uniji i NATO-u. Međutim, istovremeno želim reći da sada u Ukrajinskom parlamentu ne isključujemo e, pokret prema odluci da se e, pridružimo NATO-u. To ne isključujem jedna nacrt rezolucije se e, je već podnesen Europskom parlamentu. Glasanje će se održati sutra. Najvjerojatnije. Ja predviđam ako dođe do glasanja o toj rezoluciji onda će je usvojiti velika većina u parlamentu. Što se tiče Krima, s kim razgovaramo na Krimu? Ono što se dogodilo na Krimu prije no što su ga Rusi e, upali u njega otvoreno. Tu su se e, tu su koristili svoje pobornike u parlamentu. Oni su protuzak, naravno djelovali protuzakonito i e, smijenili vodstvo E, krimske vlade. Nije bilo dovoljno većine u, kod onih koji su glasali za to. E, prema tome to je protupravno. E, Rusi su nametnuli osobu koja je jedna, jedan od vođa kriminalnih bandi na Krimu, gospodin Aksionov. On je sa, on sada vodi loptu na Krimu po ruskim uputama. E, s kim da razgovaramo? S njim? To je potpuno nemoguće, to je irelevantno. E, e, ukrajinski predsjednik je imenovao predstavnika na Krimu. On je tamo, gospodin Kunjicin, koji je vrlo poznat krimski političar. Ali situacija E, e, situaciju kontroliraju Rusi i njihovi zastupnici djeluju i politički i vojno e, koristeći vojnu silu. Što se tiče nacional, prava nacionalnih manjina, vjerovali ili ne, krimski tatari među svim političkim nacionalnim skupinama na Krimu su e, najviše e, proukrajinski nastrojeni na Krimu. E, usprkos pokušaja da se potakne mržnja protiv krimskih tatara i o, krimski tatari su se složili s predstavnicima prethodnih oni koji su služili u e, Afganistanu za vrijeme vojne kampanje. Oni sada čuvaju ulice Simferopolja i e, čuvaju red. Krimski Tatari i bivši e, borci u Afganistanu. Potpis E, potpisivanje sporazuma o pridruživanju, ne znam e, kako bi to potpisivanje e, ko, o kojem se pregovara od 2007. kako to može povisiti napetost. Zašto je počeo protest na Majdenu? Jer su se ljudi protivili vlastima koji su koje su odbile potpisati taj sporazum i to u posljednjem trenutku. E, većina parlamenta, a to su više od 300 glasova, će biti za potpisivanje sporazuma o pridruživanju. Ova ustavna većina je predstavlja većinu Ukrajinaca. Narod će jednoklasno uh, e, podupreti potpisivanje sporazuma. Što se tiče jamstava i osiguranja, Charles, e, čim sam se našao usred ovih pregovora o, Budimpeštanskom memorandumu, dobro se sjećam da je zemlja koja koja je preko oceana. Oni su inzistirali na da ne koriste e, termin jamstva, već osiguranje. E, shvaćam e, koja je razlika, a i to shvaćate i vi. Znate koja je razlika, ali na drugim jezicima nema druge interpretacije do jamstava. To je isto u ruskom, ukrajinskom, isto je to i na njemačkom, ako nemam krivo osiguranja se prevode kao jamstva. To je odgovor na vaše pitanje. Mi e, očekujemo da će državni jamci koji su dali ta e, osiguranja ili jamstva, da će oni ispuniti svoju dužnost i e, e, prekinuti agresiju koju je počinila jedna od potpisnica memoranduma. Koji je potencijal sankcija? Po mom mišljenju sve je moguće isključujući korištenje sile ili vojnog odgovora treba zaustaviti Ruse uključujući i ekonomske sankcije. Mislim da je potencijal ekonomskih e, sankcija protiv Rusije vrlo visok, vrlo velik. E, isto tako moj odgovor o podesnosti e, potpisivanja sporazuma o pridruživanju u ovom trenutku. To će pomoći milijunima Ukrajinaca koji su mirno demonstrirali za europski izbor Ukrajine. To će biti neka vrsta nagrade za njih, za njihov stav, za njihovu ustrajnost, a dat će im i bezvizni režim. Stoga će milijuni Ukrajinaca pozdraviti potpisivanje, oni ga očekuju od vas. E, a nadaju se i perspektivi članstva o kojoj se sada e, raspravlja u institucijama Europske unije i to s pravom. Sankcije možda neće biti nametnute samo na zemlju agresora, već i na dužnosnike te zemlje. E, slažem se s ovom Charles, da referendum u, na Krimu koji se, je, se protivi odredbama Ukrajinske ustava, Krimskog ustava. Taj referendum se ne može smatrati legitimnim. Od samog početka smo rekli da ne možemo prihvatiti rezultat tog referenduma jer je on e, protuzakonit. I zadnja stvar, e, ja predstavljam većinu Ukrajinaca koji e, su podržali Majdan u tijeku tri mjeseca mirnih protest demonstracija u Kijevu. Više od 300 zastupnika su e, glasali za ovo o čemu sada govorimo. Više od 300 zastupnika, više od ustavne većine su podržali novu vladu Ukrajine. Kako možemo reći da je to jednostrana priča? To je vlada koju, podržava, koju su podržali naši bivši protivnici regionalne stranke jer shvaćaju da je to rezultat demokratske revolucije u Ukrajini. Thank you. Thank you so much. Hvala vam. Everyone has Svatko ima jednu minutu, najprije gospodin Lizek. Hvala vam. Dragi Borise, Poznajemo se već jako puno godina. Na početku ću samo kratko ponoviti ono što sam već rekao u rujnu. Morali bismo predložiti Nobelovu nagradu za Putina, za okulistiku. Zato što je zapravo sada svima otvorio oči s obzirom na to kakvu strategiju ima Rusija da postavit ću jedno pitanje baš o Putinu. Mislim da ga ti znaš bolje od mene. Što on želi? Krim? Kao što tvrde neki stručnjaci, ili istočni dio Ukrajine ili cijelu Ukrajinu. A drugo pitanje. Prema tvom mišljenju, što možemo učiniti kako bismo ga odagnali od tih planova? Hvala. Hvala gospodin Kajzeldorfa. E. Niste još ništa rekli o suradnji između OECD-a i jednih naroda ukoliko se to može povezati i ja se slažem s tim da možemo riješiti to pitanje samo diplomatskim putem, a što će se dogoditi ako se sutra ili preksutra nastaju e, pripadnici G7 država sa čelnicima i sa Rusijom, zato što mislim da bez Rusije nećemo moći postići dogovor, iako možda Putin e, ne vidi stvarnost ili nešto, ali mislim da nema smisla sada govoriti o bojkotu ili drugima, jer e, većina ukrajinskih građana već i sada živi većina ruskih građana već sada živi na minimumu i mislim da trgovinski bojkot ne bi tu imao velikog smisla. Dakle, mislim da ako prvo moramo naći diplomatsko rješenje, a svako drugo rješenje bi po mom mišljenju bilo protuproduktivno. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodin Tarasjuk, evo dolazeći iz Hrvatske, vidim puno sličnosti između šeme koju danas koristi Vladimir Putin i šeme koju je koristio početkom 90. Slobodan Milošević. Nije naravno to isto, ali postoje sličnosti. Ono što želim istaknuti ovo je sličnost u tome u korištenju podjela unutar Europske unije, podjela unutar međunarodne zajednice, upravo da bi se postigli politički ciljevi. I zato ono što bih želio ovdje naglasiti jest potrebu kao što ste i vi rekli da solidarnost iskažemo i konkretnim mjerama vrlo ste precizni bili što očekujete i mislim da bi trebali otići danas ove sjednice sa vrlo jasnom porukom ovog odbora potpore upravo onim konkretnim mjerama solidarnosti koju europski parlament može zatražiti. hvala vam. Hvala vam. Sir Robert je sljedeći govornik. Najprije želim izraziti moju podršku i Rusi vrlo jasno pokazuju da žele neke odgovore. Oni tvrde da je izabran predsjednik zbačen s vlasti, to je istina. Kažu da moraju podržati crnomorsku e, flotu u Sevastopolju i da zapravo se brinu za sigurnost te flote. Zašto nije pokazano ništa da se to, da se provjeri e, sporazum o tome da se crnomorska flota zadrži do 2042. Te na kraju, prema vijestima danas, Kina je izrazila da podržava samo ruske stavove. Kako će to sad utjecaj imati na Vijeće sigurnosti UN-a i hoće li to biti potpuni gubitak vremena? Hvala vam, gospođo Ljubčeva, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Govorit o bugarskom. Želim vam zahvaliti na vašem dolasku mi smo svjedoci jedne stalne eskalacije unatoč svim naših rezolucija, unatoč svim našim nastojanjima koje činimo u okviru Europske unije. Ipak, želim naglasiti da u ovom domu ne smijemo se podijeliti. Mi smo svi ujedinjeni, mi svi podržavamo ukrajinski narod i svi smo solidarni s njima. Sada je došao trenutak da izrazimo našu solidarnost i to na konkretniji način. Moramo postati jamac za sigurnost i za mir i za e, mirno rješavanje konflikata i moramo pomoći sačuvati teritorijalni integritet Ukrajina. Kršenje manjinskih prava je u bilo kojem smislu jedna velika prijetnja i trebamo to spriječiti. Želimo postaviti sljedeće pitanje. Smatrate li da zakon što se tiče krimskog naroda, da li bi se taj zakon mogao promijeniti? Hoćemo li uvesti sankcije? Ako da, te sankcije ne bi smjele se odnositi niti na ukrajinske građane, niti na rusofone Ukrajince, niti na naše građane, jer nijedni od tih skupina nisu odgovorni za ono što se događa. Po mom mišljenju u svakom slučaju Krim sada je jedan veliki politički problem. Eh, eh, Hvala, vam, gospodine Tarašuk, što ste nam se pridružili na, ovom, eh, na ovoj raspravi. Najprije vam želim izraziti svoju solidarnost i podržati vladu u Kijevu. Nalazimo se pred vrlo važnim izazovom i vrlo ozbiljnim. Čitava međunarodna zajednica bi morala uložiti dodatne napore kako bi se smirila situacija. Danas sam se telefonski čuo sa prijateljima iz Krima i rekli su mi da je situacija jako ozbiljna. Psihološki rat, strah koju proživljava stanovništvo, prisutstvo ruskih vojnih snaga, vojnici na ulicama ne može se izaći s poluotoka, vojnici su blokirani u e, vojarni. I dobro je zapravo da se vlada ne da mm, isprovocirati, zato što bi to samo pogoršalo. I želim se samo nadovezati na pitanje gospodina Atkinsa. Rusi naravno imaju različita očekivanja, tvrde da štite e, rusko stanovništvo u Ukrajini, ali i luku u Sevastopolju. Moskva bi trebala pružiti jamstva prema sporazumu do 2042. koji bi se morao ispoštovati. A Kijev želi li dati e, znak u tom smjeru? Hvala vam. Naravno, osuđujem rusku invaziju i htjela bih vas pitati nekoliko pitanja. Možete li pojasniti sljedeće? Smatrate li kao što je predsjednik mog kluba zatražio, smatrate li da bismo trebali uključiti Rusiju u jedan stvarni politički dijalog, imajući na umu da sankcije ili izolacija Rusije u trenutačnoj dinamici, danas je ipak to velika svjetska sila, moglo bi nas to dovesti do slijepe ulice i do još veće eskalacije nasilja. Drugo pitanje, Predviđeno je da Ukrajina vrati zakonodavstvo koje će zaštititi manjine, lingvističke manjine i tako dalje. Na koji način ocjenjujete prosvjede građana, ukrajinskih građana koji su na Krimskom poluotoku i na kraju što mislite o dakle, novom šefu koji je zapravo e, izrazio vjernost e, Krimu. Hvala vam predsjedniče. Vrlo je jasno što se dogodilo u Ukrajini i drago mi je da nam je gospodin Tarašuk pružio jednu kompletnu sliku situacije. S druge strane, Rusija, Rusiju ne brinu mnogo demokratske prakse, ljudska prava i slične. I ovakva, ovakva vrsta diktator, diktature zapravo vidi samo svoje nacionalne interese. Stoga Rusija je poduzela korake kako bi zaštitila nacionalne interese. To nam je jasno. Rusiju ne možemo promijeniti nemamo ni e, volje ni, ni, ni moći da to učinimo no možemo pomoći ukrajini iako moramo priznati koja će biti cijena toga nećemo i ne možemo pomoći vojno i nadam se da nećemo no politički možemo pomoći i to znatno a možemo pomoći i gospodarski i to najviše i to sve pod uvjetom da zemlje članice budu spremne tako postupiti. Danke. Hvala, gospodin Tarašuk, izvolite. Once again, I would like to express... Još jednom bih htio, još bih jednom htio zahvaliti vam na vašim zanimljivim pitanjima i općenito na interesu koji pokazujete. Kristof, postavili ste pitanje o tome što Putin želi. Želi li preuzeti kontrolu nad Krimom, istokom zemlje ili cijelom Ukrajinom? odgovorit ću ti na e, odgovor sa posljednjim informacijama koje imamo. Prema našim informacijama e, Rusija je poslala svoje vojnike preko naše istočne granice, dakle u području oko Donjecka, Luhanskog i tim graničnim područjima. To je vrlo ozbiljno. Kad imate posla s Rusima, i to još od vremena kada smo zakonito dakle bili dijelom jedne države mogu reći sljedeće. Rusi nikada neće biti zadovoljni s jednim ili drugim konceptom, koliko god je on velik, dakle konceptom Ukrajine. Jedino s čime će oni biti zadovoljni je kontrola nad cijelom Ukrajinom. To je jedina, jedini ustupak s kojim će oni biti zadovoljni. S druge strane, jedino je Ukrajina od bivših sovjetskih republika pružala otpor kroz sve ove godine, dakle da ne bude e, pod ruskom kontrolom. I samo je Ukrajina vodila svoju samostalnu vanjsku politiku kad se usporedi sa ostalim bivšim sovjetskim republikama. Tako da nadam se da ovo odgovara na, e, na vaše pitanje. Kako zaustaviti Putina? na dva načina. Prvi je da ga zaustave njegovi ljudi i to će se dogoditi. A drugi je od strane međunarodne zajednice. No to će ovisiti o tome koliko će ozbiljno međunarodna zajednica shvatiti svoje obveze da zaustavi ovakvog agresora. O, kad govorimo o e, dakle oslanjamo se na instrument međunarodne suradnje, ali isto tako to sad uvelike ovisi o ruskom da ili ne. I zbog toga je zapravo e, kapacitet tog instrumenta ograničen. Diplomacija da, slažemo se, diplomacija je prvo. No zašto Rusi nisu iskoristili tu e, mogućnost? Zašto nisu najprije iskoristili diplomaciju prije nego što su napali dio ukrajinskog teritorija? Sankcije. E, rekli ste da bi sankcije mogle naštetiti građanima, no dopustite mi da vas e, da prokrenem pitanje. Hoće li cijena koju Rusi plaćaju za invaziju Ukrajine, je li ta cijena previsoka? Mislim da će e, utjecati na svakog pojedinog Rusa, jer govorimo o novcu koji se oduzima iz socijalnih programa koji bi se mogao plaćati kao dakle socijalna pomoć ruskim građanima. na ovakav način taj se novac troši na agresiju. Gospodine Robert, vi ste spomenuli e, zbacivanje legitimno izabranog predsjednika Ukrajine. Da. Mnogi ljudi ne dovode u pitanje to da je Januković izabran na legitiman način, no mnogi u Ukrajini zapravo baš tako razmišljaju. No istovremeno ovdje ne govorimo o zbacivanju predsjednika s vlasti. Ovdje moramo govoriti o predsjedniku zemlje koji je pobjegao iz zemlje na neodgovoran način, ostavio je zemlju samu i nije ispunio obveze koje je sam potpisao prema sporazumu s oporbom koji je sklopljen 21. veljače. I Elmar Brock je bio u tom timu kada je potpisan sporazum. Januković je namjerno napustio zemlju, nije proveo sporazum kojeg je trebao provesti, nije potpisao promjene, ustavne promjene za koje je obećao da će potpisati nakon glasanja u parlamentu. Parlament je glasao, a on je pobjegao. Mi smatramo da je zapravo ta osoba počinila jedan mm, zločin izdaje. I nakon što je potpisao Harkovski e, sporazum, ja sam u parlamentu predstavio nacrt rezolucije i potpisivanjem tog sporazuma da se e, produljuje prisustvo crnomorske flote do 2042 da je i to zapravo čin izdaje. To je učinio. Uopće nije bilo potrebno da se e, produži taj ugovor do 2017. jer trenutačni sporazum koji je još uvijek na snazi je davao Rusima pravo da ostaju na našoj e, obali, na našem teritoriju do 2017. I mislim da većina u e, ukrajinskom parlamentu E, se ne slaže s takvim sporazumom i smatra da bi Rusi trebali imati pravo ostati e, u Sevastopolju do 2017. Što se tiče Kine, nisam upoznat e, s činjenicama da će Kina podržati Ruse. Jedino što su Kinezi izjavili na Vijeću sigurnosti UN-a je da su sada i da će uvijek biti za teritorijalni integritet bilo koje zemlje. To je jedini stav Kine s kojim sam ja upoznat. Nacionalne manjine u Ukrajini e, su poštovane u potpunosti i to je glavni e, zaključnik e, dakle visokog povjerenika za nacionalne manjine Možete to gospodina pozvati na sastanak AFETA i sami ga to pitati. Na koji način on ocjenjuje e, situaciju sa pravima manjina u Ukrajini. Što se tiče zakona o jezicima, zakon je nedavno izglasan Um, dakle, to je bio zakon koji je bio protiv manjina, bio je uveden od strane naših e, protivnika, političkih protivnika. Taj se zakon pobrinuo samo za Ruse i to na štetu ostalih većih skupina u Ukrajini. No, to je bio politički, e, zapravo došlo je do političkog konsensusa predsjednik na, koji je sada na vlasti nije potpisao taj zakon i odlučeno je da politička skupina, da će se politička skupina u parlamentu okupiti i pripremiti novu verziju tog zakona. Dakle, zakona o zaštiti nacionalnih manjina i jezika. No, Ukrajina je potpisnica povelje Vijeća Europe o zaštiti prava manjina i jezicima manjinskih skupina. I mi se strogo držimo odredbi tih, te povelje. I mislim da sam pokrio, mislim da sam sada odgovorio na sva vaša pitanja i hvala vam još jednom na vašim izrazima solidarnosti. Hvala vam. Hvala lijepa. Smatram da su ovo bila vrlo važna pojašnjenja koja su nam bila potrebna. Razgovor ćemo nastaviti. Otprilike u 18.30 e, će k nama pristići prvi Mo kako bi nas informirao odlukama vijeća i zatim možemo prijeći na zaključke. Molim vas da ostanete e, do tog vremena, mislim da je ova tema dovoljno važna za to. Vama, gospodine Tanašuk, želim zahvaliti što ste toliko brzo pristigli k nama i sigurno možeš biti siguran da veći dio ovog doma želi jasno izraziti svoju solidarnost s Ukrajinom, kao što smo to i činili proteklih tjedana sa jako velikom većinom kada smo glasovali rezoluciji na plenarnoj sjednici. Hvala lijepa i veselim se dobroj suradnji u idućih nekoliko dana. Kolege, nastavimo, ali prije nego što poslušamo gospodina Mingarelija koji je upravljački ravnatelj u Europskoj službi za vanjsko djelovanje za, za Bliski istok i južno susjedstvo, želim vas informirati da zbog toga što imamo malo vremena da moramo glasovati u 5 i 15 i da smo zbog toga odlučili da ćemo raspravu o kumbi odgoditi. Stoga sada možemo krenuti odmah na našu raspravu sa gospodinom Mingarelijem kojeg pozivam da preuzme riječ vezano uz Libiju. Hvala gospodine predsjedniče. Teško je preći s Ukrajine na Libiju, iako su situacije u obje države dosta kotiše, ali probat ćemo. Dakle, dvije pol godine nakon e, izjave o oslobođenju Libije, dakle u listopadu 2011. godine, Libija je dalje nestabilna zemlja, podložna raznim izljevima nasilja i gdje politička tranzicija se kreće, ali sa velikim poteškoćama kao što svi znaju. Problem koji je izvor svih ovih poteškoća je očito nedostatak e, političkog e, kadra i okvira. Dakle, nemamo dovoljan konsenzus za ovaj prijelazak e, putem tranzicije i znam da velik dio promatrača se žele posvetiti ekskluzivno sigurnosnoj situaciji koja je naravno vrlo zabrinjavajuća, ali treba isto tako razumjeti da bez političke tranzicije nema nikakve šanse bilo što urediti, e, pa i ono što se tiče sigurnosnih zabrinutosti. Geografske i etničke skupine razno razne su sve u sukobu oko vlasti i resursa i naravno to je ono što ovu situaciju čini toliko nestabilnom, budući da imamo oružane skupine koje siju nestabilnost, a s druge strane imamo dosta slabašnu vladu. Kao što znate, premijer Zidan je izložen raznim napadima i on ima velikih poteškoća kako bi osigurao svoju autoritet. Imamo nacionalni kongres koji je podijeljen i koji osim toga velik dio svog vremena posvećuje tome da napada vlast i premijera Zidana. A zatim imamo i ministre koji vrše stalni pritisak na sve političke odluke. Isto tako želim to naglasiti jer neki smatraju da milicija dovodi samo do nereda putem otmica, putem ubojstava, ali ne radi se samo o neradu i odmicama, radi se o tome da svaki put kada se pokušava donijeti jedna važna politička odluka u okviru vlade, milicija vrši jak pritisak koji zatim ima učinka na odluke koje vlada donosi. Naprimjer imamo primjer sa zakonom o izolaciji gdje znate da je milicija uspjela nametnuti taj zakon koji kaže da svi političke, političke osobe, visoko pozicionirane osobe koje su više ili manje bili članovi Gaddafijevog režima, da su oni podložni riziku da ih se izbaci i iz bilo kakvih službenih e, vršenja dužnosti. Zatim isto tako imamo manjak državnog aparata, u mnogim državama imamo slabašnu vladu ili nedostatak vlade, ali ovdje osim toga nemamo niti državni aparat, jer znate da tijekom 42 godine vladavine Gaddafija javna administracija je imala vrlo ograničenu ulogu. Dakle, nemamo državni aparat koji bi mogao nadoknaditi taj, e, tu slabašnost ili taj nedostatak vlasti. Sve to dakako dovodi do vrlo nepovoljnih uvjeta i stanovništvo nema povjerenja u, u političku elitu. U takvom okružju svaka vrsta milicija, svaka vrsta ožajnih skupina može igrati veliku ulogu u tom političkom životu gdje nema sigurnosti, a u mjestu sigurnosti vidimo da imamo otmice, politička obojstva, prije svega na području e, Bengazija, imamo nasilne činove koji su upućeni protiv e, političkih osoba Imamo također i redovito zauzimanje ministarstava što smeta onim nekolicinom službenika koje postoje u toj državi da obavljaju svoj posao. Isto tako imamo i zauzimanje naftnih e, postrojbi i luka što dovodi do toga da je gospodarska situacija sve teža i teža. U tom okviru što može učiniti međunarodna zajednica? i što može u okviru zajednice učiniti Europska unija. Kako bih pojednostavio, pokušat ću objasniti ono što možemo poduzeti kao prvo na području gospodarstva, zatim na području sigurnosti. Što se tiče gospodarstva, moramo ovu skupštinu koja je izglasana, usavotvornu skupštinu koja je izglasana prije nekoliko tjedana, što prije omogućiti da krene sa svojim poslom. A imamo još nekoliko mjesta koje nisu popunjena, što znači da će neki pokušati iskoristiti situaciju tako da potkopavaju legitimitete skupštine. Kao drugo, moramo učiniti sve što možemo kako bismo promovirali nacionalni dijalog sa ciljem nekakve vrste nacionalnog pomirenja. Moramo putem nacionalnog dijaloga ujediniti glavne predstavnike političkih skupina e, i prije svega isto tako i pripadnike civilnog društva kako bi oni mogli razgovarati, kako bi mogli raspravljati, kako bi mogli prije svega razgovarati o najvećim gospodarskim problemima s kojima je suočena ta država. Zatim isto tako moramo pokušati uvjeriti nacionalne vlasti, dakle vladu i nacionalni kongres da se ponašaju na inkluzivan način, dakle da se udružuju, da udružuju političku snagu i da udružuju snage civilnog društva, a sve to u smjeru postupka izrade ustava koji bi trebao vrlo brzo biti izrađen. Europska unija je izradila zajedničke poruke i mislim da je to dobro. Mislim da je dobro da smo se uspjeli složiti oko nekoliko zajedničkih poruka koje smo uputili e, svim pripadnicima političkih e, grupacija. A isto tako moramo izraziti čvrstu podršku misijama Ujedinjenih naroda, Mils Mil, koji vrše vrlo važan posao u vrlo teškim uvjetima. Predstavnici UN-a vrše vrlo dobar posao i moramo im doista pružiti svu moguću podršku. Isto tako s naše strane Europska unija mora održati stalan, e, stalne konzultacije kako sa e, premijerom, kako sa nacionalnim kongresom, kako bismo mogli e, imati utjecaj isto tako njihov, što se tiče njihovih odluka. Zatim moramo pripaziti na ljudska prava. Kao što znate u Libiji imamo dosta pomala sa ljudskim pravama, prije svega u zatvorima gdje kao što znamo su trenutno u pritvoru mnoge osobe kojima još nije bilo suđeno i oni se drže u dosta neljudskim uvjetima i stoga moramo porazgovarati sa libijskim vlastima o ljudskim pravima. Zatim moramo imati što više moguće političkih posjeta i posjeta na, sa predstavnicama na visokoj razini. Moramo o ovome raspravljati u okviru e, vijeća ministra vanjskih poslova. Isto tako moramo ponovno pokrenuti e, pregovore o jednom e, kontekstualnom sporazumu koji je bio suspendiran od 2011. godine. Treba nam taj sporazum kako bismo imali rađen okvir, kako bismo mogli vidjeti da zapravo se s tom državom ponašamo i sa svakom drugom normalnom državom i moramo vidjeti što možemo ponuditi toj državi u okviru tog sporazuma, a takav sporazum bi mogao biti najbolja moguća vježba u tu svrhu. Dakle, treba ponovno pokrenuti što je prije moguće ovaj pregovor. Ja sam e, prije nekoliko tjedana ugostio 30 predstavnika e, Libije e, i pokušavao sam im objasniti što im Europska unija može pružiti unutar ovakvog sporazuma i nadam se da sam im tako mogao kratkočno dati lan za ponovno, ponovno počinjanje pregovora. Što još možemo napraviti u okviru naših najvažnijih međunarodnih partnera? Kao prvo, razoružanje, mobilizacija i dezintegracija milicije. E, to je ono što je najvažnije, ali to je vrlo teško zato što se milicijske skupine ne žele razoružati dok e, sve dok ne postoji policija i vojska koja zaslužuje biti tako nazvana. Dakle, u okviru međunarodne zajednice moramo imati obuku policijskih službenika i vojske. UN je već poduzeo određene misije za obuku policije, postoje nekoliko država koje su u okviru takozvanog pakta G8 i koji rade trenutno na oboci vojnika. Imamo 15.000 vojnika, otprilike koje će biti obučeni, e, na primjer od strane zemalja poput Italije, Ujedinog kraljevstva, Francuske, Amerikanaca i Turaka. E, I nadamo se dakle da će u idućih nekoliko mjeseci biti moguće ih obučiti, opremiti te vojnike kako bismo imali određen e, kontingent e, libijskih vojnika koji bi mogli raditi na sigurnosti. Mi s naše strane pokušavamo raditi sa policijskim službenicima, a to je vrlo teško jer ne možemo naći vjerodostojne i stabilne sugovornike sa libijske strane. Zatim moramo im e, pomoći da vrše nadzor svojih granica. U tom kontekstu imamo našu misiju Jubam, Jubam i imamo e, nekih 50 e, e, instruktora koji pokušavaju obučiti pripadnike granične policije u Libiji kako bi sutradan mogli kontrolirati granice. To je vrlo teško i naravno sa 50 službenika nećemo moći puno toga posjeći. Imamo 6000 km granicu u Libiji, 4000 km pomorske granice i moramo stvarno jako naporno raditi sa našim glavnim partnerima na tom području, prije svega sa Amerikancima. Zatim nakon kontrole granice imamo još jednu drugu drugi prioritet, to je to da im pomožemo u upravljanju e, svojeg, svojih e, kontingenata e, oružja i skladišta oružja. Kao što znate imamo velik broj oružja u Libiji. Naš cilj je da im pomognemo vršiti kontrolu nad skladištima i nad oružjem, prije svega kako bismo učvrstili sigurnost Libija, a isto tako kao drugo kako bismo osigurali da takva velika količina oružja ne dovede do velike nestabilnosti u cijeloj regiji Magreba ili pak do onakvih sukoba kao što smo ih vidjeli u Maliju. Tu su Britanci vrlo uključeni, isto tako i Amerikanci i mi pokušavamo vrlo skromno odigrati našu ulogu. Kako bi sve to imalo viši smisao i tu ću se zaustaviti, gospodine predsjedavajući trebamo raditi sa susjednim zemljama Libije i zbog toga smo pokušali e, ostaviti određene napore sa Libijom i u regionalnoj interakciji pokušavali smo ujediniti tu sve susjedne zemlje, dakle Mali, Mauritaniju, Čad, Niger, uključiti njih u naše nastojanja, ali isto tako bismo htjeli da svi druge susjedne države u Magrebu budu uključeni u to, prije svega Alžir, Maroko i Tunis. Kao drugo, prije svega treba pojačati koordinaciju e, glavnih međunarodnih dionika i e, to će biti cilj e, sastanka u Rimu u četvrtak na ministarskoj razini. Naravno, nadamo se da će taj sastanak ministara u Rimu dopustiti da se pokrene politička tranzicija i to sa suglasnošću međunarodne zajednice. Isto tako se nadamo da će taj sastanak u Rimu nam omogućiti da dobijemo bolju podjelu zadaća u okviru e, aktivnosti međunarodne zajednice, a ono što prije svega danas treba učiniti, dakle kao prioritete, je upravo što sam se rekao što treba doprinjati većem miru i stabilnosti u ovoj nesretnoj zemlji. Hvala vam. Hvala vam Sir Robert. Jako nam je drago da vas e, vidimo na ovom sastanku i hvala vam puno na vašem obrazloženju. Imam tri pitanja. Prvo, budući da parlament ne funkcionira kako bismo svi željeli, vidite li e, ikakvu želju za snažnim vodstvom, to jest drugim diktatorom, nekom, za nekim tko bi uspio posložiti zemlju. I ako primjećujete takve stvari, koliko je tako što snažno. Druga stvar, ako prihvatimo da parlament ne funkcionira onako kako bi trebao, što mi kao Europska unija radimo kako bismo toj novoj demokraciji pružili takozvani know-how, dakle na koji način moraju raditi kako bi se stvari posložile i profunkcionirale dobro. Treća stvar, to je možda manje važno od e, pravosudnog ne, ne, nezavisnosti i gubitka života, ali je također važno. U Libiji postoji jako važna arheološka nasljeđa i brojni, brojna mjesta. Te grobnice mnogih e, sukoba E, može li se što učiniti i da li se uopće išto čini da bi se e, takva mjesta zaštitila? E, hvala vam, gospodin Milan Mon, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Nisam mogao čuti početak vašeg govora, no ako sam dobro shvatio, očekujete da će sastanak u Rimu pomoći da se bolje iskoordiniraju različiti dionici međunarodne zajednice koji rade u Libiji? Ja bih nešto skromnije pitao. Koji je stupanj koordinacije zemalja članica Europske unije koje rade u Libiji? Jer sam, čini mi se da sam u parlamentu čuo da jedan naš kolega se žalio zbog nedovoljne koordinacije među aktivnostima suradnje između zemalja članica. i volio bih čuti nešto više o tome. I nakon toga mnogi se slažu da kad govorimo o Libiji dolazi do takozvane balkanizacije zemlje. Dakle, riječ je o zemlji koja se sastoji od brojnih plemena i ta su plemena i različita i duboko podijeljena. I sad kako te unutarnje podjele, kako njima upravljati zapravo, nemoguće je takvim čime upravljati i čudno je da Gaddafi zapravo uopće uspio u toliko vremena ih e, okupiti. Sada mi se čini da nakon što su, dakle, nakon što je postojala ta unija već ranije, kako je sada nemoguće ih okupiti i njima upravljati. Htio bih nešto čuti u, e, o tim idejama. Dakle, je li doista nemoguće doći do suradnje među tim plemenima? Dakle, ne samo, dakle, dakle, među kojima postoje doista ogromne razlike sa svim aspektima. Hvala vam. Gospodin Kran, izvolite. Ja bih također htio zahvaliti gospodinu Mangareliju. I ako može nam nešto više reći o tome da parlament ne funkcionira kako treba. Čini mi se da problem nije e, u tome da parlament ne želi raditi e, ne želi raditi kako treba, već ne može. Nedavno su se morali preseliti u hotel. E, predsjednik parlamenta Abu Samen je neprestano pod napadima. I što Evropska unija još može učiniti ne bi li pomogla Libijskom parlamentu u svojim naporima, dakle da se napokon da stave situaciju pod kontrolu. I još jedno pitanje o resursima. Prije godinu dvije nadali smo se da će prihod od izvoza plina i nafta dati, e, pružiti zapravo zemlji dovoljno sredstava za obnovu zemlje. No, čini se da se to ipak ne događa. Vode se opet veliki sukobi oko nafte. A koje resurse ima Europska unija i kako se ti kako se ta sredstva mogu usporediti sa sredstvima za vrijeme sukoba. Je li moguće da smo sada manje predani Libiji nego što smo bili ranije i bili smo sposobni dobiti rat, a sada nećemo biti sposobni e, dobiti mir. Gospodin Hvala lijepa na ovom što ste nam rekli, to je vrlo zanimljivo. Ono što je rekao Milan Monge o plemenskim strukturama, e, e, tu vidimo kristalizaciju nekih stvari, Um, trebamo dobiti ono što možemo dobiti danas uh, jer ne znamo što se može dogoditi sutra. A je li također točno da međunarodna zajednica malo odstupa tamo? Um, uh, u Siriji nije ništa riješeno osim uh, uništavanja kemijskog oružja. Libija međutim E, što se tiče e, karte krize, ona je s nje nestala i dozvoljava se da se tamo dešava što se već dešava. Thank you very much. Hvala vam. Gospodine Mingarelli. Najprije, odgovor na tri pitanja gospodina Roberta. Postoji li želja za snažnim vodstvom u Libiji? Da, mislim da postoji u Libiji snažna e, želja za pravom i redom. Jer kao što možete zamisliti, stanovništvu je dosta života u ovoj kaotičnoj situaciji. Njihovi životni uvjeti su se pogoršali zbog tog kaosa i jasno je da postoji snažna želja mm, za povratak dakle na vladavinu prava i reda. Možemo li to postići bez diktatora? Pa nadam se. Čini mi se da iskustva mm, tranzicije u brojnim drugim zemljama diljem svijeta pokazuju da čak i u vrlo teškim e, okolnostima, a Libija jest u jako teškim okolnostima, jer kao što sam rekao, tamo ne samo da nema političke e, klase, već uopće nema državnog aparata. I ako to dvoje spojite, dobit ćete doista najgore moguće okolnosti e, za vođenje procesa tranzicije. No, unatoč svemu tome, oni koji su proveli revoluciju u Libiji oni žele uspostaviti red i zakon i to bez novog diktatora. I siguran sam da će za to biti potrebno vremena, ali da će, da će to i uspjeti. Drugo pitanje, što, im, e, što možemo učiniti da bismo im pomogli? I na tu ću odgovoriti pitanje gospodina mocana Od kraja sukoba dali smo 130 milijuna eura u sektore, dakle izgradnju javnu uprave, edukacija policije, reforma pravosudnog sustava, sudstva, poticanje e, razvoja civilnog društva. No, nije jednostavno implementirati te projekte, jer kao što sam već rekao, nemamo pred sobom stabilnog e, sugovornika. Nemamo javnu upravu koju smo imali prije 30 godina u Češkoj, u Poljskoj ili prije 15 godina u zemljama Zapadnog Balkana. Ovdje nema javne uprave i zbog toga je vrlo teško našim stručnjacima provoditi projekte pomoći. No naravno činimo sve što možemo kako bismo proveli te projekte i vodili ih na putu tranzicije. Radimo na zaštiti prava na manjina i tu također postoji potreba da oni koji su u pritvoru bez e, suđenja, da dakle ili im se e, organizira suđenje ili da se puste što je prije moguće. Gospodine Milan Mon. Postoji li poteškoća sa koordinacijom e, država članica u Libiji? Da budem potpuno iskren. Moramo se boriti kako bismo zadržali određenu razinu koordinacije i iskreno rečeno to nije nikakvo iznenađenje. U Libija imamo Mangazi, poduzeće za naftu, to su vrlo bitni ugovori, to se tiče nekoliko država članica Europske unije i stoga je s naše strane bitno da ispoštujemo naše obveze iz tih sporazuma s raznih područja, ali isto tako i da se osiguramo da države članice i europske institucije se više koordiniraju kako bi imali utjecaja na političku reformu, ali jednako tako i kako bi imali utjecaja na područje sigurnosti. Mislim da je, smo postignuli u protek nekoliko mjeseci napredaka što se toga tiče. Još uvijek e, nemamo potpuno zadovoljavajuću situaciju, moramo se i dalje nastaviti boriti, no mislim da uz energiju i uz dobru volju da ćemo uspjeti poboljšati situaciju. Imate pravo isto tako kada kažete da je faktor e, tribali, ovaj plemenski faktor vrlo važan. Zašto je Gaddafi uspio kupiti ova plemena? Pa zato što je diktatoru puno lakše skložiti plemena nego kada imamo demokratski sustav. To nije iznenađenje. Istina je da postoje različita plemena koje se međusobno sukobljavaju, da imamo plemena koje su, koje su više geografski organizirana, znate na primjer da su određene milicijske skupine vrlo eh, važne na određenim područjima, imamo etničke skupine, imamo Tuarege, Debu i druga plemena, Tuarezi koji nisu htjeli prisustovati referendumu o Ustavu, to jest eh, zapravo mislim na izbore za ustavotvornu skupštinu. Dakle, imamo velik uvijek velike poteškoće s raznim promenima, ali to sve samo čini još i bitnije da imamo inkluzivni pristup i da se vidi koliko vlada i parlament ako žele postići nešto konkretno moraju zapravo se udružiti, moraju biti inkluzivni, moraju e, sudjelovati u tim nastojanjima za demokratsku tranziciju. Parlament radi, ali doista je pod neprestanim napadima i postoje stalne prijetnje od strane milicijskih militantskih skupina koji se zove sada Opći nacionalni kongres, no e, i u samom parlamentu se neprestano svađaju i e, svakodnevno prijete e, premijeru Zidanu. I zbog toga moramo pozvati parlamentarce da budu malo odgovorniji i da rade u interesu zemlje. Gospodin Chris Dorford, je li Libija još uvijek prioritet? Mora biti. Zato što ne možemo dozvoliti da se Libija pretvori u crnu rupu. Učinak na Europsku uniju bi bio trenutačan. Bilo da govorimo o izbjeglicima, terorizmu, iseljenicima, organiziranom kriminalu. Stoga nemamo nikakve druge opcije nego držati Libiju vrlo visoko na našoj agendi i mislim da to i čine naši politički čelnici. Mogu li samo, vas samo podsjetiti na nasljeđe? Eh, da budem iskren, o tome ne razgovaramo često. Ne želim reći da to nije važno. Naravno moramo posvetiti pozornosti tome, Sjećam se prije dvije godine kad smo pregovarali o okvirnom sporazumu sa režimom Gaddafija, razgovarali smo upravo o tom pitanju i libijske vlasti su nas tada zamolile da se time pozabavimo i da im pomognemo mm, da upravljamo upravljanju njihovom bogatstvu. No danas Iskreno, to nije na vrhu naše agende kad, govorimo, kad razgovaramo s libijicima. No naravno, slažem se s vama da je to nešto čemu bismo trebali posvetiti malo više pozornosti. Hvala vam. Nadam se da znate da će situacija bar ovdje da će biti pod kontrolom, zato što na drugim mjestima naravno nije i želimo vam sve najbolje i veselimo se e, sljedećem sastanku. So, uh, dear friends, we have vote. Dragi prijatelji, u 5.15 ćemo početi s glasanjem, tako da do 5.15 imamo kratku pauzu. Meine Dozvolite mi da otvorim točku sedam, glasanje o izvješću o napretku Turske. E, gospođa izvjestiteljica, imate li još kakvu primjedbu? Ja bih samo htjela reći, predsjedniče, e, nadam se da će SND poduprijeti sporazum što se tiče nekih kritičnih točaka. Jer se čini da u ovom parlamentu moramo i dati i dobiti. E, moramo se držati naših sporazuma. To je po prvi puta da sam doživjela ovako nešto. Mislim da je to neprihvatljivo. Hvala. E, mi smo u klubu socijalista imali jedan sastanak prije ovog sastanka i imamo stajalište koje je različito od onoga koje je dogovoreno. Od onoga što je prvotno dogovoreno, no mislim da je slučaj isti u drugim klubovima. Hvala lijepa. Živimo u slobodnom svijetu, eko je to koji puta malo neudobno. Svaki će vidjeti što će od toga dobiti. I koje još floskule imamo? E, idemo do glasanja sada. Ko je za amandman 41 protiv? E, odbija se kompromis 1 za protiv suzdržani prihvaća se. Dolazimo do 43 za protiv suzdržani odbija se. Dolazimo do 47 za protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40, 57, e, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 59-60 za, protiv, suzrani, odbija se. 61 za, protiv, suzrani, odbija se. 63 za, e, oprostite, 62 za, protiv, suzrani, odbija se. 63 se povlači, dolazimo do kompromisa za 3, e, za protiv, usvaja se. 77, e, amandman 77, za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo do 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, usvaja se. 92, za, protiv, odbija se. 100, za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, usvaja se. 105 za, protiv, suzrani odbija se. Dolazimo do 107. 104 za, protiv, suzrani odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, Mislim da je prihvaćeno. Provjera. 106 provjera. Usvaja se. Kompromis 6 za oprostite, 107, 107 za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se 126 e, za, protiv, e, suzdržani, usvaja se 131 za, protiv, e, sužrani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, usvaja se. 132 za, protiv, sužrani, odbija se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se E, provjeravamo odbija se odbija se zatvaramo glasanje pokazali smo krivo mjesto izgleda e, odbija se jasno 136 za protiv suzdržani odbija se Sada dolazimo 141 za protiv suzdržani odbija se 144 za protiv suzdržani odbija se 160 za 160 za 144? provjera. Mi smo glasali protiv. Ne možemo koristiti provjeru za promjenu nove pozicije. Zapamtit ću si ovaj trik. Zatvaram glasanje. To nije pomoglo. Dolazimo do 160 za, protiv, suzdržani odbija se. 145 e, za, protiv, suzdržani e, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, usvaja se. 146 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo do 150 za, protiv, suzdržani, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, 170 za. Nisam bio koncentriran, oprostite elektronski, nisam bio koncentriran. Nisam siguran da li sam dobro vidio. Zatvaram glasanje. Dolazimo do 173 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 174 a 173 se usvaja. 173. Provjera. Sad ćemo vidjeti e, jačinu, snagu liberalne skupine. Sto sedamdeset četiri za protiv, suzdržani, odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 u dva dijela, tko je za prvi dio, za protiv, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti kod socijalista je došlo do neke zbrke, pomutnje. Koji je broj amandmana? Nismo čuli prijevod. Drugi dio 178. Provjera. 178. Drugi dio. Glasamo elektronički. Zatvaram glasanje. Odbija se. 179 za. E, Marijeta, tvoj engleski je tako savršen. Pa ne razumiješ Njemce. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 189 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, odbija se, odbija se. Ovo je bilo odbijeno. Kompromis 12 za. Upravo smo to učinili. Zaboravili smo 189. 189 se odbija. 191 za protiv to nije pomoglo. Kompromis 12 tko je za protiv suzdrani usvaja se. 196 e, za protiv suzdržani odbija se. 199 za, protiv, suzdržani, odbija se. 200 za, protiv, suzdržani, odbija se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 za, protiv suzdržani usvaja se. 210 za, protiv suzdržani moramo provjeriti. Nije bilo jasno. 210. Zatvara se glasanje. Odbija se sa 20 prema 26. 211 za, protiv, suzdržani, odbija se. 212 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 223 za protiv usvaja se 224 za protiv suzdržani usvaja se 225 za protiv suzdržani odbija se 226 za protiv suzdržani odbija se 234 za protiv odbija se. E, kompromis 15 za protiv e, usvaja se. 230 za protiv suzdržani odbija se. 231, 232 za protiv suzdržani usvaja se. Ovdje smo imali pisara koji je uzeo dvostruki honorar. 233 e, otpada. E, e, isto otpada. Malo su mi zbrkani ovi dokumenti, stranice su, mora da je tu bio neki arapski suradnik prisutan. 238 za, protiv, suzdržani odbija se 239 za protiv suzdržani odbija se 240 prvi dio za drugi uh, usvaja se drugi dio za protiv suzdržani odbija se 242 za protiv suzdržani odbija se 243 za, protiv, suzdržani, odbija se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 250 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16a za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261 za, protiv, suzdržani, odbija se. 266 za, protiv, suzdržani, odbija se. 267 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 276 za, protiv, suzdržani, odbija se onda imamo 275 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Odbija se, oprostite, odbija se. We not 275. 269, o tome još nismo glasovali. 268, o tome glasujemo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 269 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 270 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 271 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 272 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 273 za, protiv, suzdržani, odbija se. 274 za, protiv, suzdržani, odbija se. 277 za, protiv, suzdržani, odbija se. 278 za, protiv, suzdržani, odbija se. 279 za, protiv, suzdržani, odbija se. 280, 281 za, protiv, suzdržani odbija se. 282 za, protiv suzdržani odbija se. 283 za, protiv suzdržani odbija se. 284 za, protiv suzdržani odbija se. 285 za, protiv, suzdržani, odbija se. 286 za, protiv, suzdržani, odbija se. 287 za, protiv, suzdržani, odbija se. 288 za, protiv, suzdržani, odbija se. 289 za, protiv, 289, eh, provjerit ćemo. sa 13 naspram 33 se odbija. 292 za. 290. 290 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 292 za, protiv, suzdržani odbija se. 294 za, protiv, suzdržani odbija se. 295 za, protiv, protiv, suzdržani odbija se, 296 za, protiv, suzdržani odbija se, 297 za, protiv, suzdržani odbija se, 298 za, protiv, suzdržani odbija se, 299 za, protiv, suzdržani odbija se, 300 za, protiv, suzdržani odbija se, 301 za, protiv, suzdržani odbija se, 302 za, protiv, suzdržani, odbija se. 303 za, protiv, suzdržani, odbija se. 305 za, protiv, suzdržani, odbija se. 306 za, protiv, suzdržani, odbija se. 307 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 309 za, protiv, Suzdržani? Provjera. 309. amandman. Provjera. Zatvaram glasovanje. Sa 11 naspom 37 se odbija ovaj amandman. 310 za. Protiv suzdržani odbija se. 311 za. Protiv sužani odbija se. 311. 311, jel? Odbijen je taj amandman. Socijalisti su sada promijenili svoj stav, ali samo djelomično. Glasovanje je završeno. 11 naspram 32. Tristo dvanaest za, protiv, sudržanje odbija se. 314 za, protiv, suzdržani odbija se. 315 za, protiv, suzdržani odbija se. 316 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 17, tko je za, protiv, suzdržani osvaja se. Amandman 326. poskult, Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 327 za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 18 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 337. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Gospodin Daf. Izvolite. Predsjedniče. E, o amandmanu 338 htio bih, e, htio bih zatražiti odvojeno glasanje. Dakle, govorimo, dakle, poziva sljedeći parlament i komisija, komisiju da provjeri integritet i vjerodostojnost otvorenog zapravo postupka pristupanja koji je dakle dugotrajan u kojem Europska unija i Turska sudjeluju uh, već dugi niz godina, točka, i onda drugi dio, dakle, da bude odvojeno glasanje. Mislim da imamo normalna pravila, a u pravilima, dakle, znači da moramo ranije definirati hoćemo li zatražiti odvojeno glasanje ili ne. Gospodin Dav zna da smo protiv tog amandmana, no ako želi biti dva put poražen, možemo i to učiniti. Geoffrey, äh, Geoffrey, sir. Andrew. Geoffrey, ne, Andrew vrlo sam blizak tom stališu, ali moramo raditi sukladno pravilima. Ako je odbijeno, onda je to odbijeno. Glasovat ćemo tko je za 338, tko je protiv. Tko je za Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 2 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 3 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 4 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 5 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 6 za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 35 naspram 13 usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani odbija se. 24, 25 za, protiv, suzdržani odbija se. 26 za, protiv, suzdržani Rekao bih da je usvojen amandman, osim ako se Europski pučani uključuju glasovanje. Otvaram glasovanje. Ja Zatvaram glasovanje. 19 naspam 30. 26 za. 26. amandman. A ovo je sada bio 26. amandman. 27. amandman za. Protiv služanje odbija se. 28 za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 Zatvaram glasovanje. Izvješće se usvaja sa šest glasova za, pet e, suzdržanih, osam protiv. Čestitke, gospođo izvjestiteljice. Želimo isto tako izraziti ovdje e, svoju osobnu zahvalu e, tebi, Rija. Ti si ovaj dosje uvijek pazila, uvijek si imala potrebne većine za posebne amandmane i izgleda da će to biti tvoje zadnje izvješće o Turskoj i stoga ti želim zahvaliti na svim ovim godinama rada. Hvala vam predsjedniče. A, to nije nikada jednostavno kada ste izvjestitelj za Tursku, ali htjela bih zahvaliti i svojim kolegama, ne samo danas, ali pogotovo danas, jer smo napokon uspjeli doći do onoga o čemu smo pregovarali proteklih tjedana. I bilo je od vrlo velike važnosti da sam sve ove godine radila, dakle na ovom izvještaju mogli u parlamentu doći do dogovora. Na ovaj način gledamo na Tursku kao na zemlju kandidatkinju još uvijek pregovaramo o tome, ali moramo prema njima postupati na otvoren i pošten način. Jako je puno e, kritičara, no taj postupak mora biti otvoren i mora biti pošten. I nadamo se da će Turska provesti reforme, jer ako želi biti napredna zemlja, reforme su potrebne. Još jednom želim zahvaliti e, kolegama, kolegici Munjiste Markiza i ostalima. koji su pomogli u nekim vrlo teškim trenucima. Doista od srca vam hvala. Hvala Rija, ne možeš, nam zahvaliti, ali mi smo samo glasovali onome što je već bilo pripremljeno. <laughs> Mi smo se bojali glasovati drugačije. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda što se tiče medija i Europe. Gospodine izvjestitelju, vidim da ste se oporavili od vaših sportskih aktivnosti. U našoj dobi čovjek više ne bi smio voziti bicikl. Gospodin Graham, izvolite. Hvala predsjedniče, ispričavam se što nisam mogao sudjelovati na sastanku prošli tjedan zbog nesreće koja me eto smjestila u bolnici no kolege će biti sretni kad im kažem da je bicikl preživio i neoštećen je. htio bih zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na radu na ovom izvještaju. Imamo velik broj kompromisnih amandmana na stolu, svi od njih imaju moju potporu. Pet je usmenih amandmana na stolu i ja nemam nikakve prigovore na amandmane od 2 do 5. Zatim govorilo se o naslovu nacrta izvješća i koliko ja shvaćam jednom kad se predloži e, naslov i prihvatiba konferencija predsjednika nije moguće podnijeti amandman, ali je moguće promijeniti ga ako predsjednik odbora zatraži odobrenje konferencija predsjednika. Stoga vas predsjedniče molim da zatražite promjenu, e, da definiramo novi naslov, oko postoji konsenzus, dakle to je nacrt e, preporuke Vijeću komisiji i e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje o ulozi e, medija u promicanju europskih vrijednosti, Europske unije njezinih vrijednosti. Tako da, eto, molim vas da predložite taj naslov konferenciji predsjedništva. Na taj način će se naslov moći promijeniti i doći ćemo do konsenzusa. Hvala lijepa. Pokušat ćemo to učiniti. Mislim da ne postoje nijedan razlog da to ne učinimo. Smisao je jednak e, kao i smisao rezolucije. Radi se samo o jednom jezičnom nesporazumu koji smo uklonili i stoga ćemo pokušati vidjeti možemo li to napraviti. I da to ponovno ne onda dovede do toga da se mnogo osobe time moraju pozabaviti. Tko je za taj novi naslov, za prijedlog, molim za podizanje ruku. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Time prelazimo na kompromis amandman broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 5859. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Glasovanje još nije u potpunosti završeno. Glasovanje je sada završeno. 13 glasova na 26, amandman je odbijen. 60, tko je za? Protiv sužani usvaja se. Kompromis 5, tko je za? Protiv sužani usvaja se. Zatim prelazimo na amandman 8485. Je li tako? Da. Amandman 8485 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 8687 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na 899091. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Previše su autora bilo tu prisutno da bi se moglo odbiti. Kompromis broj 6, koji je za, protiv, služeni usvaja se. Prelazimo na amandman 9.8, 103 i 104, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Usmeni amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 105. amandman u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio? Protiv? Suzdržani odbija se. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 106. 107. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 108. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 109, 110 za, protiv, Sudržani. provjera. Žao mi je. Glasovanje je završeno. 15 na 127. Odbijen amandman 111. Tko je za? Tko je protiv? je usvaja se. 113 za protiv, sužani, usvaja se. 114 za, protiv, sužani, usvaja se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na 25. amandman, tko je za? Protiv, suzdržani odbija se. 26 za, protiv suzdržani usvaja se. 27 za, protiv suzdržani odbija se. 28 za, protiv suzdržani usvaja se. 29 za, protiv suzdržani provjera. No, smatram da će biti odbijeno. Nazor onoga što piše ovdje na papiru. Dakle, broj 29. 30 za, protiv, sužani odbijeno. 31, 32 za, protiv, sužani usvaja se. 33 za, protiv, sužani usvaja se. 34 za, protiv, sužani usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, protiv, suženi, usvaja se. Prelazimo zatim na 41, tko je za, protiv, suženi, usvaja se. 42, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 47, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50, 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3, 4 Četiri, tko za? Protiv služani usvaja se. Šest za. Protiv služani usvaja se. Sedam za. Protiv sužani usvaja se. Osam devet za. Protiv sužani usvaja se. Deset jedanest za. Protiv sužani usvaja se. Dvanest trinest za. Protiv sužani usvaja se. Jedan je usvojen, dakle sada je na 15 za, protiv služenju usvaja se, 16 za, protiv služenju usvaja se. Usmeni amandman broj 5, tko je za, protiv suženi usvaja se, kompromis broj 1 za, protiv suženi usvaja se. Zatim pazimo na završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Sa 37 glasova naspram 4 protiv, jedan sužani je izvješću usvojeno. Kann ich das Dolazimo do glasanja o izvješću Kovala. E, on je ovdje ima... Da, žao mi je, gospodina nema. Svi su kompromisni amandmani uspješno ispregovarani, stoga predlažem da jednostavno krenemo sa glasanjem. U redu, počnimo. Kompromis 5, tko je za? tko e, suzdržani usvaja se e, dolazimo do amandmana 78 za protiv suzdržani usvaja se devet za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Provjera. Zatvara se glasanje. E, naročito pučane gospodin Severin izgleda da ima još nekog prijatelja ovdje. 80. 80 za. Kompromis 600 za protiv usvaja se 84 e, za protiv usvaja se kompromis 7 za protiv usvaja se 93 za 93 93 za za 93 protiv suzdržani odvija se onda dolazimo do 98. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio? Za protiv? Usvaja se. 99 za? Protiv? Usvaja se. 100 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 249 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 101 za protiv suzdržani usvaja se 102 e, za protiv usvaja se kompromis 8 za protiv suzdržani usvaja se 253 za protiv usvaja se kompromis 9 za protiv suzdržani usvaja se 256. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Upravo. 117 za, protiv suzdržani, odbija se. Split vote 118 za, prvi dio, usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Ček, provjera. Zatvara se glasanje. Dvadeset tri prema dvanaest usvaja se. 257 za, protiv, suzdržani, odbija se. 258 za, protiv, suzdržani, odbija se. 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 za, protiv, suzdržani, oprostite 162 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do kompromisa 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161 usvaja se. 161 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se Kompromis 20 za, protiv, suzdržani usvaja se. Dolazimo e, do amandmana 198. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 199 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 200 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 201 za? Protiv? Suzdržani? provjera. sto je, 201. jedan. Zatvara se glasanje. Odbija se. dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. 269 za, protiv, suzdržani, odbija se. 206 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 210 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 211 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 272 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214 za, protiv suzdržan, odbija se, 215 za, protiv suzdržan, usvaja se, 273 za, protiv suzdržani, usvaja se, 216 za, protiv suzdržani, usvaja se, 217 za, protiv suzdržani, odbija se. Provjera. 217 provjera. 273 usvojeno. Da. Da. To. Zatvara se glasanje. 15 prema odbija se. 274. Tko je za? 274 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 220 za, protiv, suzdržani odbjer. 275 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 223 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 224 za, protiv, suzdržani, odbija se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 276 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kod 226 mislim da sam napravio grešku. Molim da glasamo još jednom za 226. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mislim da sam rekao odbija se. 276 je usvojeno. Kompromis 18. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 231 za protiv suzdržani odbija se 232 e, e, za protiv suzdržani odbija se kompromis 19 za protiv suzdržani usvaja se 278 za protiv suzdržani odbija se 233 za. 233. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 234 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 235 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 279 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 281 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1, protiv, suzdržani, usvaja se. 223, 24 e, e, za, protiv, usvaja se. 25 za, protiv, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani e, odbija se 28 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 2 za protiv e, usvaja se 32 e, za protiv suzdržani usvaja se provjera 32. Glasamo za 32. Zatvaram glasanje. Usvaja se, usvaja se. 34. Zašto ne 242? a otpada 34 za protiv suzdržani odbija se 35 za protiv e, suzdržani usvaja se kompromis 3 za protiv e, suzdržani usvaja se 44 za protiv suzdržani odbija se 45 za protiv suzdržani odbija se 46 za, protiv, suzdržani, odbija se 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se 48 za, protiv, suzdržani, odbija se 49, 243 za, protiv, usvaja se 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se Kompromis četiri za, protiv usvaja se 61. Krivo je napisano, prostite, 62. Amandman 62 za, protiv suzdržani usvaja se 63 za protiv suzdržani usvaja se moramo 245 e, e, za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 1 za protiv suzdržani usvaja se. 2 u dva dijela. Tko je za prvi dio? Za protiv suzdržani usvaja za drugi dio. Za protiv suzdržani usvaja se. 3 za protiv suzdržani usvaja se četiri, za protiv suzdržani odbija se pet, za protiv suzdržani usvaja se šest, za protiv suzdržani usvaja se 7 za protiv usvaja se osam, za protiv suzdržani usvaja se devet, za protiv usvaja se jedanest, za protiv suzdržani usvaja se možemo to uh, uzeti koje je za 11 do 17? Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Do, dolazimo do elektronskog glasanja. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Sa Izvješće je usvojeno sa 36 protiv 2 glasa. E, prenesite gospodinu Kovalu naše čestitke. Sada dolazim do nacrta mišljenja e, protokol iz koji tko je za, e, glasat ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. usvojeno sa 34 prema jednom glasu. Sada imamo 15-minutnu pauzu, 10 minuta pauza. Onda će doći Pierre e, Almo, e, dati će nam izvještaj o Ukrajini. Info, e, Rusi su izgleda postavili rok za da se e, vojska preda e, na Krimu do sutra u, ujutro. To sam čuo na bbc i drugim mrežama. Thank you.